Hvala što Merci. Merci beaucoup. Naša hvala Kuša Brass iz Brisela. Good afternoon everybody. Thank you for coming in the European... Hvala lijepa. Hvala što ste došli u Europski parlament. Dobrodošli. estar aquí con nosotros en el pleno del Europarlamento. Benvenuti a tutti anche gli italiani. Voglio salutare i sindaci di Želim pozdraviti gradonačelnike nekih gradova koji su pogođeni potresom i koji su među nama danas. Naravno, pozvali smo ih da im naznačimo i pokažemo da je Europa bliska svojim građanima koji proživljavaju teške trenutke. Zašto sam odlučio uz podršku kolega iz predsjedništva, potpredsjednika i kvestora, zašto sam odlučio održati ovakvu vrstu događanja? Zašto sam predložio da dom, da vječnica Europskog parlamenta okupi skupštinu građana, europljana. Naime, danas ćete vi biti na našem mjestu u ovoj vječnici. Tu se radi o simboličnoj gesti, no koja za mene jest od velikog značaja, jer živimo u teškim vremenima, terorizam i dalje djeluje, sjetimo se što se dogodilo u Orliju prije koji dan, Pariškoj zračnoj luci. Tu je također i ilegalna imigracija, gospodarska kriza. Brojni mladi ne uspjevaju naći posao. Dakle, u ovim teškim vremenima vidimo kako se razvija razočarenje prema institucijama razočarenje u Europu i europske institucije. No, mi želimo da ovaj parlament narednih dvije pol godine, a usput zahvaljujem kolegama koji su među nama danas, dakle želimo tijekom ove dvije i pol godine koji još traje naš mandat, želimo učiniti da razlika i raskorak između europskih institucija i europljana bude smanjen. Vi predstavljate pola milijarde europljana i željeli bismo da osjećate da ste dionici izbora koje trebamo donijeti. Trebamo pružiti konkretne odgovore na vaše probleme. Trebamo vam bolje objasniti što je to što činimo. Ne smijemo se zatvarati, izolirati unutar europskih zgrada, briselskih zgrada, već trebamo što više biti u Uniji i među Europljanima. Danas obilježavamo 60. obljetnicu potpisivanja ugovora iz Rima koji su omogućili današnju Europu. Naravno, osnivački ugovori su nesavršeni, ali taj ugovor iz Rima omogućuje mnogima, u biti svima nama, da živimo u miru i slobodi. Slobodno se krećemo iz grada u grad. Mi smo jedina skupina država u kojoj nema smrtne kazne. Pomislite samo što se dešava u bliskim zemljama koje razmišljaju ponovnom uvođenju smrtne kazne. Danas smo u svoje aktivnosti uveli pravo građana, slobodu građana i zato smo vas danas pozvali. Nije se radilo samo o tome da organiziramo bilo što, već smo htjeli objasniti da želimo promjene, da ova Europa želi promjene i da ova Europa želi biti bolja, te isto tako da bez Europe nećemo nikakmo dospjeti treba mijenjati, ali mijenjati na bolje. Uništiti nešto zato što stvari ne idu najbolje, pa to bi bilo samo uništenje za nas sve. Mi želimo dakle raditi zajedno kako bismo rješavali probleme naših sugrađana. Danas ćete voditi raspravu kao što to mi, eurozastupnici, radimo. Nije lako doći do najboljih rješenja, ostvariti valjanu ravnotežu, no vi ćete danas uživo iskusiti sa svojih mjesta, mjesta eurozastupnika, vidjet ćete što to stvarno predstavlja i moći ćete izraziti svoje stavove i nitko vas ne može spriječiti u tome da iskažete svoje mišljenje, a i to je Europa. Dakle, u kojem drugom dijelu svijeta se dešavaju stvari poput ovog ovdje. Dakle, možemo kritizirati, možete kritizirati Europu, zastupnike, reći dobro Europi o zastupnicima, što god hoćete, naravno, držeći se pravila, poštujući vrijednosti. I to je demokracija, to je Europa. Budite dakle dobrodošli. Prva potpredsjednica parlamenta, gospođa McGuinness, bit će moderator današnje sjednice. To je jako iskusna potpredsjednica koja dolazi iz Irske. Vama nije potrebno biti, evo sad ste slušali kako Belgijanci sviraju i pljeskali ste, a da niste nužno razumjeli što su radili. Dakle, ono što nam je zajedničko puno je brojnije od onoga što nas razlikuje. Ovdje mislim na ceremoniju koja će se održati u Rimu. Nadam se da to neće biti ceremonija tijekom koje će se zadovoljiti s potpisivanjem nekog dokumenta. Nadam se da će to također biti trenutak ponovnog pokretanja Europe građana. Nadam se da ćete kada se vratite u svoje države i svoje gradove, nadam se da ćete moći objasniti što ste doživjeli, nadam se da ćete ispričati što je to što ste ovdje radili. Nadam se da ćete reći da ste u velikoj europskoj demokraciji i mogu slobodno govoriti da tu postoji 751 zastupnik koji doista smatraju da ste i vi dionici da 751 zastupnik su tu kako bi radili za vas i da su vam dužni pružiti odgovore na vaša pitanja. Prije no predam riječ gospođi Megines, koja će dakle biti moderator ove poslijepodnevne rasprave, želio bih da e, jedna mlada osoba koja sjedi pored mene sjedne na moje mjesto i da pokaže da može predsjedati ovako brojnom skupštinom. Ja joj to nisam eh, unaprijed rekao, ali imam puno povjerenja u nju da zauzme moje mjesto. Mademoiselle la Présidente, Gospođica predsjednica. Merci, monsieur le président, de nous accueillir. hvala, gospodine predsjedniče, što ste nas dočekali. Hvala vam što ste izrazili podršku evropljanima, europskim građanima. Sada predajem riječ gospođi McGuinness. can I just say I'm very happy for you to continue to preside over the chamber if you... Drago mi je da je netko preuzeo predsjedanje. Dakle, dobar dan svima. Zahvaljujem predsjedniku Tajaniju na vrlo toplome govoru koji je izrazio dobrodošlicu vama ovdje u Europskom parlamentu. Dakle, hvala predsjedniku i hvala što ste se, eh, hvala na ovoj ideji da građani bunu na našim mjestima zastupničkom. Nadam se da ćete uživati u ovom poslijepodnevnu. Imam jedan težak zadatak, a radi se o tome da trebamo se pridržavati vremena. Dakle, to je nešto čega na čemu radimo ovdje u vijećnicu. Dakle, obradit ćemo pet tema, e, radi se o nezaposlenosti, e, globalizaciji, sigurnosti i klimatskim promjenama i format je da ćemo prvo imati e, jedno kratko izlaganje o temi, potom reakcije zastupnika u Europskog parlamenta, potom ćemo otvoriti raspravu i potom ćemo dati priliku vama, dakle imate vaše brojeve i razlog zašto su oni e, iz e, vrlo u velikom formatu ti e, otisnuti jer nemam naočilu, tako da molim vas kada podižete svoje brojeve ne možete, nemojte nemojte okrenuti broj prema dolje, dakle bitno je da ih jasno pokažete. Dakle, poslijepodne je kratko i puno ljudi koji e, trebaju govoriti i naša prva tema jest nezaposlenost mladih i izazov Europi da pruži e, mogućnosti rada svima. E, sada želim predati riječ e, dakle, Europskom forumu mladih koja i prva govornica bit će gospođa, gospođica Dina Hočevar, dobar dan svima. Danas govorim e, glasom desetina milijuna mladih ljudi Europe koji govore i šalje vam jednu poruku, a to je e, da biste da bismo zaposlili e, mlade trebamo dva rješenja. Prvo rješenje uključivo uključive mjere zapošljavanja koje podupiru sve mlade ljude i posebno e, pružaju pomoć ranjivim grupima, a to možemo trima komplementarnim akcijama, a to je inkluzivnim programima programama za mladih koji odgovaraju za upravo specifičnim potrebama mladim, mladim e, migrantima i e, bitno je da taj program bude dostupan svima. Potom One Stop Shops koji može osigurati da mladi imaju pristup svim uslugama i smjernicama na istom mjestu i podupirati mlade ljude na njihovom prijelazu na tržište rada i konačno ne naravno ne možete ispuniti te mjere bez jakog uključivanja dionika, to znači organizacija mladih, a to znači da morate doprijeti do onih najranjivijih skupina, postoje organizacije koje imaju široke mreže, koje imaju široko zasnovanu bazu s kojom rade, koji svakodnevno rade sa mladima tako da oni mogu ostvariti mostove između e, e, javnih službi za zapošljavanje i mladih. Drugo, e, pravični uvjeti rada, bez obzira o kojem se vrstu rada, kako da to postignemo? a to su standardi socijalnih prava koji su primjenjivi na sve ugovore uključujući na nesigurne ugovore kao i na nove oblike rada kako bi se zajamčila minimalna zaštita radnika, uključivo pravičnu plaću, također e, i uplata naravno e, doprinosa za e, socijalno osiguranje. I na posljedku jednake plaće za jednako, jedan, jednaki rad, to znači ne ono što je vezano za spolove, već isto tako i maknuti razlike među dobnim skupinama. Dakle, u Europskom forumu mladih mi već radimo na ovim pitanjima i nadamo se da ćemo na tome e, raditi zajedno na budućnosti koja počinje već sada. I hvala što ste počeli našu raspravu. Ja ću sada dati riječ našim zastupnica gospođu Steinburg, e, dakle e, Saveza socijalista i demokrata da ja mogu vrlo jasno reći i naznačiti ono što je Tina već rekla. Dakle, mi u Europskom parlamentu se borimo za, dakle mi socijaldemokrati uz gospodina Gianni Petela za, dobre, za dobra radna mjesta, za borbu protiv e, nezaposlenosti, posebno nezaposlenosti i vladne. 2012. E, na e, upravo garancije za mlade stavili smo na europski program rada što je omogućilo da su da je 9 milijuna mladih omogućeno da dobe pristup radnom radnom mjestu mladi ljudi moraju naravno e, moraju početi raditi uz plaću i dakle ne samo volontirati sve to je nama važno a one stop shops također je važno e, kao pristup e, savjetovanju prema dobrim uzorima imamo dobre primjere u Europi i Europa ima šansu da e, upravo te dobre primjere iz različitih država članica ponuditi e, drugim e, državama članicama kako bi oni riješili svoje probleme. Također prijeglas između škole i tržišta rada je važan instrument. Dakle, svaki mladi čovjek koji nema mogućnosti ulaska u tržište rada ima onda probleme cijeli život i to nam pokazuju statistički podaci iz prošlosti. Dakle, e, to za sobom nosi puno socijalnih problema u svim državama e, članicama. E, dakle, to, zato je potrebno raditi na tome, tako da mogu samo poduprijeti ono što je Tina rekla i ima, ona ima našu podršku, imaju svi mladi ljudi u Europi. Za nas je prioritet, to je zaista prioritet za našu politiku. Hvala vama. prije nego riječ dam idućem kolegi, e, dakle e, mi ćemo odgovarati na pitanja, dakle molim vas e, dignite svoje brojeve i mi ćemo dati riječ četiri govornika. A sada ja ću riječ dati gospođi Lopez iz Ujedinjene ljevice i Nordijske zelene ljevice. Hvala, gospođo predsjedateljice. Prije svega dopustite da svima zaželim dobrodošlicu na ovome poslijepodnevnom sastanku i naravno dobrodošlicu mladim građanima Europe. Mislim, nadam se da osjećate da je ovo vaš dom. U velikoj mjeri se slažem sa komentarima e, našim izvjestiteljicom i mi vjerujemo da trebamo doprinijeti tom golu, dakle e, radnim uvjetima koji su pravični, da postoji dovoljno e, garancija za radna mjesta i da mora postojati radno mjesto za svakoga. A moja skupina moj, moj klub zastupnika, dakle Ujedinjena ljevica, Nordijska zelena ljevica također smatra da ne bismo samo trebali e, programe garancije za mlade, iako su oni važni i mi ih cijenimo, nego bismo isto tako trebali e, pridonijeti kroz druge politike koje su primjerenije E, posebno u svijetu u kojem se promijenjaju načini proizvodnje, tako da se i mi moramo mijenje. Mislimo da su e, stabilizacijske politike nisu funkcionirale i one nisu riješile probleme s kojima smo suočeni. Tako da e, imamo cijeli niz alternativa koje smo izradili u našem klubu kako bi se nosili sa nezaposlenošću i nezaposlenošću mladih i problemom stvaranja kvalitetnih radnih mjesta radimo na e, europskom socijalnom stupu, ali radimo i u, drugim programima i aspektima kao recimo obuci i nedavno mi smo donijeli EURES koji je sustav volontarijata za mlade ljude u Europi i želimo koordinirati e, politike aktivnog zapošljavanja i e, javne službe zapošljavanja. Postoje velike razlike između pojedinih država članica i mislim da je moramo standardizirati stvari vezano e, za politike tako da možemo krenuti e, e, istim putem dalje. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. A sada prvi govornice, dakle, dakle broj dva sedam Ako biste bili ljubazni ustali, ja, ja gospođu vrlo dobro znam, e, ovo je gospođa iz Irske, mi to nismo dogovorili i hvala lijepa što ste se prvi javili za riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala gospođo potpredsjednice. Ako smije, e, Radi se o europskom e, programu za ruralni razvoj koji e, postoji više od 20 pogleda. To je jedan od prvih programa koji je Europsku uniju doveo u izravni kontakt sa građanima. E, dakle, želim postaviti pitanje hoće li države članice nastaviti da ovaj program bude dio E, pristupa koji ide prema građanima, dakle prema e, nevladinim, organizacijama kako bi se osigurao dinamičan e, proces kako za mlade ljude, tako i za starije ljude. Hvala vam lijepa. Sad će naši zastupnici vrlo kratko odgovoriti. 197 je idući govornik. Ja sam Bernardo Ramos, dolazim iz Španjolske. Ja sam član e, europskih federalista i hvala što ste nam dali ovu priliku. Želio bih e, vam reći nešto o vlastitu e, iskustvu. Ja imam diplom, imam dvoje djece koje također su diplomirali, ali ne mogu naći posao. zadovoljstvo mi je vidjeti da je da ste zainteresirani za rješavanje problema nezaposlenosti mladih, ali malo sam razočaran kada vidim da pokušavate se nositi s tim problemom time što tretirate simptome, a ne uzroke same bolesti i smatram da u Europskom parlamentu vi trebate imati e, vodeću ulogu u društvu, vi trebate voditi europsko društvo. Ne radi se o problemu stvaranja bogatstva u svijetu ako pogledamo statističke e, podatke nikada nije bilo toliko sposobnosti u stvaranju e, bogatstva zbog tehnološkog napretka, ali potreba nam je novi socioekonomski model jedan koji će onaj koji trenutno imamo e, ne funkcionira, ne stvaramo radna mjesta i trenutno smo u jednoj radikalnoj promjeni. želi li mi to ili ne, mi idemo e, prema naprijed i to bi moglo biti dramatično iskustvo. No smatram da je zaista na vama da vi predložite novi socijalno-ekonomski model koji će nam omogućiti da, se, e, da, da svi e, e, okoristimo tom novom bogatstvom koja se stvara. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Idući govornik. 5, 4, 8. 548. Ne mogu biti. A tamo ste. Hvala vam lijepa. Sad vas mogu vidjeti. Dakle, broj zaista pomaže. Riječ je vaša. Imate dva, dvije minute za pitanje. Dobar dan svima. Sergio karamaco i dolazim iz Ferrare, mali grad iz e, Italije. Danas govorimo o nezaposlenosti mladi e, mladih koji je europski problem, ali nije isti problem pored u cijeloj Europi, naime e, je gori na jugu nego na sjeveru, ali želim vam skrenuti pozornost na nezaposlenost mladih. Jedan problem je problem nezaposlenosti u provincijama. U Italiji u drugim riječima u, u onim e, mjestima koje su jako udaljene od centara to je, tamo je problem puno puno teži nego u velikim gradovima dakle mladi ljudi iz tih provincija zapravo su izloženi naravno puno više problemu nezaposlenosti. Što, što ćemo s tim provincijama, sa tim teritorijama? Oni su vrlo važne za Europske unije, one ne smiju odumrijeti eh, i ne smijemo ih zanemariti i to moramo shvatiti. Ne možemo jednostavno čekati. Smatram da na radna mjesta ako se pruži e, više radnih mjesta, onda će to osigurati preživljavanje tim mjestama. Sada dajem riječ govorniku 350. Govornici. Dobar dan svima. Prije svega dopustite da vam zahvalim što ste nam dopustili da e, dođem ovome. Ja sam Lorena Ramos iz Zaklade žena, ovdje sam s nekim kolegama. Pokušavamo uspostaviti socijalnu političku kulturnu, kulturne projekte koji će e, donijeti zaista e, jednake šanse i muškarcima i ženama. Mi pozivamo politike koje će e, e, biti e, zasnovane na jednakom pristupu i muškarcima i ženama kroz različite sfere društva i željeli bismo, željela bih podsjetiti iako da postoji jaz u plaćama između muškaraca i žena i da je taj se smanjio u odnosu na prethodno razdoblje, međutim vrlo je vjerojatno da će žena biti ta koja će biti nezaposlena, a ne muškarac. E, dakle, puno je više e, žena koje rade skraćeno radno vrijeme, koje dobivaju manje e, plaće, unatoč visokim razinama obrazovanja. Dakle, da želimo naglasiti potrebu da građansko društvo i političari rade zajedno i da stvar uzmu u ruke i želim iskoristiti ovu priliku kako bih govorili e, e, da e, skrenem pozornost na nedopustive komentare poljskog zastupnika i dobivanje partije šaha koje je rekao da je rekao da je to teško za žene tako da ako se ne, ne ostvari ta ravnopravnost neće se moći riješiti ni problemi Hvala vam lijepa. Dakle, teme su bile vezane za, e, za jednakost, e, ruralni razvoj, e, dakle, pomoć provincima kao i tako i potreba za novim socijalno-gospodarskim modelom. Gospođo Štajner, ja vam dajem riječ, puno je tema, ali eto neki odgovori. Puno toga radi se sve o programima koji građanima Europe e, i e, e, objedinjuju i parlament ovdje ima ulogu i podupire te programe kao i program lider otac dva, dvoje mlade ljudi koji ne mogu naći e, posao unatoč tomu što su završili studij. To nije pojedinačni slučaj u Europi. Stoga i sa stajališta socijaldemokrata e, schema koja postoji garancije za radna mjesta naravno odnosi se i na e, takve mlade ljude. Dakle, nakon završetka studija za nas je bitno da naravno borba protiv nezaposlenosti mogla je samo, moguće je samo u državama članicama. Dakle, stavljati na raspolaganje sredstva koja će se koristiti e, u ruralnom području gdje se stvaraju radna mjesta. To znači, ako tu ne djelujemo, e, onda će stvarati još veću nezaposlenost. Dakle, bitno je da e, ljudi ne budu prisiljeni da napuste svoja mjesta E, da ne idu tamo gdje ima radna mjesta, a to znači da trebamo e, programe i investicije u tim e, regijama kako bi se stvarala radna mjesta bez obzira, bez obzira da li je mladi čovjek završio studij ili neko drugo obrazovanje. Za nas također jačanje uloge žena kao i zaposlenost žena od velikog, velike važnosti i parlament ne samo u borbi protiv nezaposlenosti nezaposlenost i nezaposlenost mladih nego i e, jednakost žena. Naime, mnogo žena živi u vrlo e, nesigurnim e, okolnostima i to je nešto što je fokus našega rada. Postoje i zastupnici koji imaju strašnu sliku od drugih ljudi, međutim to nije raširena pojava. Dakle, mi ćemo svakako neprestano stavljati E, naglasak upravo na tu politiku kako bi jačali i ulogu žena i dalje ćemo se boriti kako za e, ravnopravnost tako i za zaposlenost. Hvala. Pez. minutes. <laughs> Lopez, izvolite, imate dvije minute. Hvala na vašim izlaganjima. Imam jedan komentar. Bilo je riječ o programu, to je jako važno. Ti programi podrške i jamstvo za mlade, program Obzor 2020, to je sve važno, no postoji još nešto što treba napraviti, a to je bolje rasporediti resurse europskog proračuna na način da se favoriziraju i usmjeri zapošljavanja, osobito zapošljavanje mladih. Što se pak tiče pitanja broja 197, slažemo se i spremni smo reći da trebaju politike se promijeniti. Već sam imao priliku reći da ukoliko ne promijenimo politike koje se provode, bit će jako teško izaći iz ovako duboke krize koju smo imali sa recesijom. Kako izaći iz te situacije ako se promijeni socijalna politika. Zaključno želim iznijeti neke kratke komentare o pitanju jednakosti i pitanju ruralnih područja. U ruralnim područjima treba zadržati ljude na selima i to je od ključnog značaja za sve nas. Oni moraju uživati iste usluge kao i one koje su dostupne u urbanim područjima, što nažalost nije slučaj, osobito u zemljama Juga Europe pored toga na selu se mora moći imati korektne prihode i plaće. Kako sad stvari stoje, osobe u ruralnim područjima imaju niže prihode na što ih tjera velika distribucija i onda mladi teško se odlučuju ostati na selu. Dakle, imamo dezertifikaciju sela, osobito na jugu Europe. Najljepša hvala. Ja sam jako svjesna da smo tek okrhnuli ovu temu, no Znate koliko god vas mislilo da Europa dosta toga poduzima, htjela bih da, da mi kažete, da dignete svoj broj ako mislite da Europa čini dosta toga po ovom pitanju. Oni koji misle da bi Europa trebala i mora učiniti više toga kako bi se borila protiv nezaposlenosti mladih, molim vas, Evo, mislim da je važno da nam pokažete razinu svojih frustracija i mi, izabrani predstavnici, e, to trebamo primiti na znanje. Mislim da se će neko ovo uslikati jer ovo je doista znakovita slika. Dobro, prelazimo sad na sljedeću temu koja dosta dijeli, to je tema koja se tiče globalizacije, poziva na ravnopravnost. Globalizacija je bila od velike pomoći, ali možda nekim misle da e, nisu e, dovoljno dobili od nje. Dakle, za početak e, Natalija Alonso iz Oxfama će imati uvodni govor. Hvala. Dopustite da započnem s pitanjem kojem možete razmišljati. Znate li koliko ljudi je u opasnosti od siromaštva u Europskoj uniji? Ako razmislite na trenutak, evo, možemo se reći da je europski kontinent jedan od najbogatijih. Dakle, što mislite, svaka deseta osoba, 20%, pa stvarnost je takva da svaki četvrti građanin otprilike. Dakle, tu se radi o 123 milijuna europljana koji su opasnosti od života u siromaštvu. Istovremeno Europa, u Europi imamo 342 milijardera, a na svijetu svaka treća osoba živi u siromaštvu. Dakle, siromaštvo i nejednakost nisu pitanje nedovoljnih resursa, već to su politički izbori. Bivši predsjednik Obama rekao je svijet u kojem 1% čovječanstva posjeduje onoliko koliko i ostalih 99%, nikada ne može biti stabilan. Globalizacija mora biti e, pozitivna za sve, a ne samo za nekolicinu. Kada imate samo osam najbogatijih muškaraca koji posjeduju jednako bogatstvo kao i polovica najsiromašnijih stanovništva na svijetu, onda nešto ne funkcionira kako treba. Europa je čelni e, politički a, dionik ima mogućnost da daje svoj doprinos ka iskorjenjenju siromaštva, ali mora spostaviti da sve europske politike to rade. Dakle, kako se boriti protiv nejednakosti? Pa, pravedna porezna politika je jedna od odgovora. To omogućuje da se raspodijeli bogatstvo, smanji siromaštvo, ali i poduzeća daju svoj udio, a poduzeća raspolažu sa financijskim sredstvima da pokriju te potrebe. Europska unija se mora postarati da poduzeća prijavljuju gdje ostvaruju dobit i gdje plaćaju porez. Dakle, to je ovaj famozni, famozno izvješće po zemljama. Jedna dodatna stvar u kojoj Europska unija može dati svoj doprinos kako bi globalizacija bila funkcionalna, a to je migracija. Moramo se postarati da migracija bude koristi i za ljude koji žive u zemljama domaćinima. Zamislite, 2015. godine migranti su poslali dva puta više novca u zemlje u razvoju dva puta više novca nego što su oni primali. Dakle, moramo imati novu argumentaciju za migraciju i zato Oxfam poziva na ljudsko gospodarstvo koje stavlja ljude u središte e, postupka odlučivanja. Hvala. Hvala vama. A sada predajem riječ o zastupnicima. Daniel Kaspari iz Europske puške stranke će odgovoriti Izvolite, Daniel. Drage građanke i građani, globalizacija se događa i sada stojimo pred mogućnošću da kod globalizacije možemo sudjelovati ili ostavljamo je gdje je postaje jedna zemlja koja e, ne sudjeluje u globalizaciji, a to je Sjeverna Koreja, a e, zašto je ljudima tamo tako loše, e, odgovoran je diktator, ali radi se o tome da se radi o zemlji koja je potpuno izolirana od ostatka svijeta. Ako želimo sudjelovati, onda moramo oblikovati globalizaciju. Ako se radi o odlučivanju na lokalnim razinama,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 odlučivanje postoji u nacionalnim parlamentu. U Europskoj uniji odlučujemo u Europskom vijeću i parlamentu, ali vlada za cijeli svijet takva ne postoji. To znači da imamo mogućnost ili globalizaciju određuju e, e, e, najbolji, najbogatiji, najbrži ili pak imamo mogućnost da mi oblikujemo globalizaciju tako da djelujemo kao međunarodna zajednica koja će utvrditi e, pravila. I to je upravo ono što radi Europska unija sa e, svojim e, partnerstvima, svojim ugovorima o slobodnoj trgovini. Imamo više od 40 trgovinskih sporazuma s više od stotinu zemalja i također također smo ratificirali e, ugovor između Europske unije i Kanade. Za nas je važno, dakle tu govorim za svoj klub zastupnika e, i sa e, mi smo sa trećenom najjačaj klub zastupnika u Europskom parlamentu, znači mi želimo međunarodne ugovore, mi želimo oblikujemo pravo, ali ne želimo samo naime te brojke o siromaštvu neće nas, neće nam pomoći. Globalizacija je upravo u az Aziji omogućila da milijuni ljudi izađu iz siromaštva i naravno e, mizije ljudi e, koji i u Europi koriste, koriste e, prednosti niskih cijena. Hvala vam lijepa. Najviše hvala, sada predajem riječ vašem kolegi s desne strane, kolegici, gospođi Šake, Alijansa liberala i demokrata za Europu. Najviše hvala. Mislim da je divna prigoda pozdraviti toliko Europljana ovdje i vjerujte mi da glazba nije uvijek ovdje, ali hvala vam što ste je doveli, pošto je bilo jako e, veselo, lijepo raspoloženje i lijepo je da bar jednom proslavimo ono što smo ostvarili ovdje u Europi, što ne treba nas učiniti slijepim glede svega onoga što se tiče siromaštva i naše uloge u svijetu, ali mislim da je ključnog značaja da smo toga svjesni, ali moramo također imati na umu e, činjenicu da ljudi u Europi uživaju najvišu razinu kvalitete života i trebamo vidjeti kako to održati u svijetu koji se ovako brzo mijenja. Dakle, gospodarski, dakle, kolega je iz drugog kluba zastupnika i već je to rekao. Dakle, imamo puno gospodarskog rasta koji se ostvaruje izvan Europske unije. Gospodarski rast drugdje nije samo dobar za izlačenje ljudi iz siromaštva u gospodarstvenom razvoju, već je dobro i za nas ali se moramo postarati da to ne bude samo utrka ka dnu i takva globalizacija gdje globalizacija u kojoj se stalno traže najniži standardi od i da ih traže velika poduzeća kako bi stvarila što, veći, što veću dobit. Već trebamo imati jasna pravila koja će voditi našu trgovinu i ulaganja i kako bismo e, koristili svoju gospodarsku utjecajnu polugu, dakle i kažemo da ukoliko želite doći do naših e, potrošača i kupaca morate uložiti određeni napor, moramo povećati zaštitu okoliša, sigurnost hrane, e, prava potrošača i druga temeljna prava kako bismo imali globalna trgovinska prava i koristili svoju moć utjecanja na globalnoj sceni. Da li je situacija uvijek savršena? Nije. Ali mislim da je došlo do povećanja e, napetosti i rasprava se o tome kako treba izgledati trgovina u buduće i drago mi je vidjeti da e, je to polučilo stvaranje novih trgovinskih agenda i trgovinska politika je sve dublje upisana u naše e, temeljne vrijednosti, to se zove trgovina za sve i cilj nije da se bori protiv globalizacije kao takve jer usprkos naših e, ambicija i sposobnosti mi to ne možemo promijeniti, već imamo ambiciozno uspostaviti niz pravila koji će biti vodiči za globalizaciju, da budu utemeljeni na vrijednostima i da za cilj imaju ostvarenje viših standarda i da se smanjuje nejednakost. Hvala. Već imamo dva govornika koji su javili, dakle 424, izvolite imate riječ. Dobar dan, evo zastupnici, gospođo predsjednice. Ja sam Stefan Mehtens, dolazim iz Antwerpena, sat vremena sjeverno od Brisela. Samo trenutak, molim vas. Samo nemojte dirati mikrofon, uspravite se, zvuk će se puno bolje čuti na taj način. Znam da imamo tu tendenciju da zagrlimo i zgrabimo taj mikrofon, ali možete, evo, možete iz početka ići. Dakle, dobar dan, dame i gospodo. Dobar dan, gospođo predsjednice. Ja sam Stefan Mertens iz Antwerpena, Sad vremena cestom e, sjevernom Brisela. Također sam i članom e, udruge Students for Europe iz Antwerpena. Tu se radi o udruzi Stand Up for Europe, koji je naša međunarodna udruga. Imam jedno pitanje na koje bi želio čuti odgovor. Znamo da 50 najbogatijih europskih poduzeća plaća prosječno 2% poreza. Kako riješiti tu računicu? Kako se postarati da porez bude usklađen u različitim državnim članicama. Mislim da trebamo zajedno raditi, parlament, unija i pozabaviti se tim pitanjem jer postoji opasnost da se države sukobljavaju jedni s drugima jer to, će biti, to može biti od koristi za ova velika poduzeća. Dakle, unutar e, kluba Stand Up for Europe. Ja bih želio dobiti pitanje na ovaj, odgovor na ovo pitanje. Hvala lijepa, dobili ste dobru, jaku podršku za svoje pitanje. E, pokažite nam brojeve, molim vas. 426 trenutno se javio za riječ, a onda 104, 104. Yes, 426. 426, izvolite. Uh, eh, namedah, ehm, Dobar dan, ja sam Finan Burani, ja također govorim u ime Students Europe iz Antwerpena i u ime stand-upa. Želim podržati komentare koje iznio svoj kolege. Želim privući vašu pozornost također na činjenicu da kako stvari trenutno stoje, postoji određena strijepnja, naime strah nas je riskirati, strah nas je upustiti se u poduzetništvo. Dakle, kako imati veće povjerenje i kako stvoriti veće povjerenje kako bi se ljudi usudili, odvažili, jer i to bi omogućilo zdravije, zdravije gospodarstvo. Hvala vam. 1.04. Izvolite. Želim dobar dan svima. Ja sam Jean-Louis Rossignon, Ja sam jako običan evropijski građanin. Želim se nadovezati na prethodno pitanje. Imam jedno sveobuhvatno pitanje. Naime, čini mi se da postoji sveobuhvatna, sveobuhvatni nepopularni dojam e, da Europa može samo, da je u stanju samo reći trebate napraviti ovo ili trebate napraviti ono, ali istovremeno nema pravi restriktivni utjecaj e, glede donošenja čvrstih e, odluka i provođenja tih odluka kroz države članice. Dakle, moje pitanje je sljedeće i će, jasno će odzvoniti. Dakle, postoji jako velik jaz između onoga što čujemo i onoga što se događa u stvarnosti. Ja bih htio imati vaše mišljenje o tome. Hvala vam. Jedan četiri nula. Izvolite. Hvala, gospođo potpredsjednice. Ja sam gradonačelnik e, iz jednog grada iz Bruza, i s kolegama gradonačelnicima predstavljamo središnju Italiju koja je izmučena potresima, snijegom, geološkim katastrofama. Ovdje je bilo riječi o zapošljavanju, sigurnosti i raseljavanju. Mi to svi proživljavamo iz prve ruke. U jako smo teškom položaju jer mnogi naši sugrađani napuštaju naše gradove jer mladi ako ništa ne poduzmemo za njih nemaju budućnost. Tako da tražimo od Europe da nam pomogne. Europa već puno toga čini za naše teritorije, ali tražimo od nje još više pomoći. Tražimo da bude bliža našim teritorijama jer ono što se događalo i što se događa kod nas je iznimno a kada se dogodi nešto iznimno, onda su potrebne i iznimne mjere. Mi smo ih zatražili od naše vlade, od naše regije, a sada tražimo iznimne mjere i od naše Europe. Jer Europa je također sastavljena od e, građana iz Abruza i drugih talijanskih regija. Treba nam da Europa bude naša mama, mama naših teritorija i zahvaljujemo predsjedniku Tajaniju koji nam je pružio mogućnost da dođemo. Mi smo gradonačelnici, načelnici koji se svakodnevno suočavamo s teškoćom življenja u gradovima koji su narušeni potresom u kojima nema puno škola jer su jer je većina očela na obalu, prodavaonice zatvaraju, gospodarstvo je na koljenima, u krizi smo i tražimo od Unije da učini nešto više, nešto dodatno za naše teritorije. Hvala vam što ste došli i doista e, svi smo puni su osjećanja prema e, onome što proživljavate. Ja sad imam pravo e, na još jednu osobu, osoba s brojem 159. Može se javiti za riječ. Ah, euh, Dobar dan želim svima. Ja nemam toliko pitanje koliko želim se obratiti gospodinu Kasperiju, kojim zahvaljujem što je došao i što nas je pozdravio. Dakle, pitanje o globalizaciji. Svi mi znamo da na ovaj ili onaj način globalizacija postavlja brojna pitanja gospodarske prirode, simbolične prirode, kulturne, simbolične, što god. No, to nije jednosmjerno, dakle, sve to ide od dobrog, manje dobrog i tako dalje, svi mi to znamo i dakle, prebaciti sva ta ogromna pitanja koja muče ljude odavde do Bankoka i Afrike i svugdje jednostavno i svesti to na, barem tako sam ja to razumio, dakle, ako se u potpunosti ne bude uključilo u globalizaciju u njenom najjasnijem, najzravnijem, najbrutalnijem skoro smislu, onda ćemo se pretvoriti u Sjevernu Koreju. To ste malo prije rekli. Dakle, vi ste sveli svu tu problematiku na to, dakle, samo jedan narod se protivi tome, to je Sjeverna Koreja. Meni se čini da to nije baš e, bilo pošteno intelektualno govoreći, ako dopustite. Ali, reći tako što to znači da ogroman dio europljana nije proeuropejac. Ja insistiram na tome, ja, Europa je moje duboko uvjerenje i mogu vam prepričati trenutak sam prvi put vidio europsku zastavu, do toga mi je jako stalo. Ono što vidimo od Europske unije, od njenih politika i od onoga što e, ovakvim govorima i kakvi su simboli, kakvi se simboli pokazuju, to, to može odvratiti brojne europljane od tog projekta. Vidimo u Francuskoj što se dešava sa prethodnim i budućim političkim projektima, tu se ne radi samo o ekstremnom desnici i na ljevici, mnogi ljudi se u najmanju ruku osjećaju izgubljeno, a u najgorem e, muka im je takve unije. Dakle, pazite se, Europa bi, se mogla, bi mogla promijeniti smjer i ne bih htio da krene u pogrešnom smjeru. Hvala. Hvala. Sada se vraćamo našim zastupnicima. Imamo mnogo tema ovdje od oporezivanja do pitanja solidarnosti, naših talijanskih kolega, te jaz između onoga što govorimo i što činimo. E, gospođa Kaspari, izvolite. Imate mnogo toga za dvije minute. Mislim da ste spomenuli glavni problem. Imamo samo dvije minute, to je najveći problem. Kada se radi o poreznoj pravdi u Europi, to je nešto s čime se bavimo u e, klubovima zastupnike i to je prekrasna tema e, da su građani nezadovoljni s Europskom unijom, da mi ne možemo riješiti taj parlament u Europskom parlamentu. E, imali, bili, imali bismo širinu, ali nam države članice nisu dale ovlasti da to riješimo zato jer je porezna politika u nadležnosti nacionalnih država i to je nešto što s čime se stalno susrećemo u svom radu, naime kada građani e, vide odgovornost kod Europske unije, no ako nam države članice nisu dale nadležnosti, onda naravno taj problem ne možemo riječi, nego su građani nezadovoljni, ali ne sa svojim nacionalnim državama, nego sa Europskom unijem i onda to trebamo promijeniti, te kako, e, koje su teme koje spadaju u nadležnost Europske unije i naravno u budućnosti e, pitanje porezne e, politike treba biti nešto čime će se Unija baviti kako bi riješila taj problem. Što se tiče pomoći ugroženim regijama, na sreću kao Europska unija imamo e, e, cijeli niz instrumenata pomoći i tu bi Europska unija mogla učiniti i više, ali Europska unija neće moći regulirati sve E, naravno, puno je toga koje što moramo riješiti u vlastitim regijama, u državama članicama. Imam dojam da od Europske unije očekujemo previše. Naravno, nemojte me krivo shvatiti, mi moramo pomoći, ali ne smijemo zaboraviti da se također politika u državama članicama ima odgovornost i za e, nošenje sa posljedicama i sa sprečavanjem, e, posljedica. I treće, naravno e, vrijeme je prekratko za sve teme, zašto se toliko ljudi odvraća od Europe? Ja to vrlo dobro osjećam, ali moj problem je kada e, u državi članici stvari ne idu dobro, onda e, građani vrlo dobro znaju koje političke stranke e, si stavljaju koje ciljeve, a na europskoj razini u medijima se kaže, barem u mojoj zemlji Njemačkoj, Europa je odlučila to, ali tko je bio za to ili ne, to ljudi uopće ne shvate. Iako da naravno u Europskom parlamentu mi pokušavamo doći do najboljih rješenja, građani to ne shvaćaju i ponekad su ljudi frustrirani, naravno e, to dovodi do toga da jačaju i e, e, ekstremne snage, ali građani moraju shvatiti da imamo različita mišljenja i da se zaista pokušavamo izboriti za najbolja rješenja. Hvala da riječ gospođi Šaka. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala na ovim odličnim pitanjima imamo mnogo posla izbjegavanje poreza ili nepravedno oporezivanje za poduzeća je nešto čime se možemo baviti na europskoj razini ako želimo jednake uvjete za sve i jednaka pravila za sve. Ali problem koji vidimo sada je da vlade država članica još se natječu jedni s drugima e, da privuku te, ta poduzeća i, i nude im niži stupanj poreza, ponekad i posebne pogodbe. Europska komisija, povjerenica Vestager koja je odgovorna za antitrust politiku se bavi tim e, tim pogodbama, sporazumima kao na primjer onime između Apple-a i Irske da vide je li to legalno ili ne. Mislim da nam treba zajednički pristup i tu možemo bolje djelovati zajedno. Što se tiče pitanja poticanja produzetništva, ja sam član progresivnih liberala, mislim da je to pitanje važno. Daću vam jedan primjer, mislim da imamo mnogo posla, ali što se tiče jedinstvenog digitalnog tržišta, to je upravo ono što pokušavamo činiti. Tu postoje mnoge prilike za otvaranje radnih mjesta u IT kompanijama, međutim još imamo e, razne prepreke jer imamo 28 različitih skupova pravila. I kako bismo poticali poduzeća potrebno nam je ne samo jedinstveno tržište klasičnog tipa, već i digitalno jedinstveno tržište. Zatim pitanje potresa, to je imalo velik utjecaj na nas, ali naravno imamo mnoge izazove svakog dana u Europskoj uniji, ali mogu vas uvjeriti u to da predsjednik Tajani se svakoga dana gotovo bavi time što se događa u Italiji i budite sigurni da se bavi i tim problemom. Mislim da se ovdje moram zaustaviti, ali dodala bih još jednu stvar. Treba nam više političkog vodstva i na razini država članica kako bi uključili ljude u naš posao. Ne želim govoriti o tome čini li Europa pravu stvar ili ne, bolje govoriti o poljoprivredi ili digitalnom jedinstvenom tržištu, zajedničkoj obrambenoj politici ili ostalim konkretnim temama. Dakle, ja bih predložila da prestanemo govoriti općenito o Europi, već da počnemo e, razgovarati o tome koje bi politike trebale biti u konkretnim područjima, jer vidim da smo uključili mnoge u naše razgovore i zbog toga smo danas ovdje. Hvala. Um, Hvala svim govornicima. Sljedeća stvar na našem dnevnom redu je EU s 27 država članica. Znamo da je Velika Britanija glasovala za izlazak iz Europske unije. Taj proces će početi sljedećeg tjedna. A što se tiče Europske unije s 27 država, članica, o tome će nam više reći Selin Geisman, potpredsjednica i odgovorna osoba za međunarodne poslove iz Francuske. Izvolite. Predsjedniče Europskog parlamenta, Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospođe potpredsjednice, dame i gospodo, eurozastupnici i gospodo predstavnici civilnog društva. Koji je bio vaš dojam 25. lipnja 2016. godine? Ja sam se osjetila tužnom. Tužnom za, bio sam tužna za svoje prijatelje Britance koji će napustiti Europsku uniju protiv svog, svoje volje, iako je naša generacija glasala, njihova, naša generacija glasala 65% za održavanje Ujedinjene kraljevine u Uniji. E, ironija sudbine jest da smo mi ta generacija koja će najviše trpiti e, zbog izlaska Ujedinjene kraljevine iz e, Europske unije. Nakon toga došlo je do ljutnje jer su oni koji su bili za Brexit u glasali za pljačku naše budućnosti. I od ključnog značaja da novi naraštaj, nove generacije i europljani žele vjerovati u Europsku uniju, sanjati ponovno o europskom projektu. Danas tome, nažalost, nije tako. Mladi europljani u Francuskoj to vide na terenu. Građani su izgubili povjerenje u europske institucije hitno se mora djelovati prije nego bude prekasno. Naš zadatak jeste ponovno probuditi nadu, savršiti europsku demokraciju, Europska unija i osobito Europski parlament trebaju se dati mogućnost djelovanja kako bi djelovali u interesu 500 milijuna građana koje predstavljaju potrebno je stvoriti pravu federalnu politički entitet e, Europske unije koji će moći preživjeti krize kroz koje prolazimo. Ako populistički ksenofobni pokreti ulažu toliku energiju za uništenje Europske unije, mi moramo zajedno biti jednako riješeni kako bismo pokazali da je bolja Europa moguća. To Evo, mladi europljani u Francuskoj su pokrenuli prije dva tjedna, pokrenuli su Europsku konvenciju za mlade i skupili smo 150 mladih iz 28 zemalja. Nakon četiri dana e, razmišljanja i uspjeli smo sastaviti Europski ustav od 12 e, poglavlja, novi ugovor između Unije i njenih građana. Taj uspjeh pokazuje da je naša generacija da naša generacija želi više nego išta ići naprijed i konstruktivno djelovati u smislu naše zajedničke bolje budućnosti. Mi želimo demokratičniju, jedinstveniju, integriraniju uniju. Dati riječ mladima, to znači kladiti se na ambicioznu, voluntarističku, inovativnu, novu Europu, Europu mladih generacija koja će ponovno osnovati Europu. Radimo ponovno uniju koju želimo, a ne onu koju nam se nameće. Hvala. Sada naši zastupnici odgovorit će na ovo sve riječ gospodinu kostali Hvala gospođo predsjedateljice. Dragi prijatelji, dragi kolege, Europska unija je njezini građani. Mikrofon, molim. Hvala gospođo predsjedateljice. Europska unija je njeni građani. I ovakve prigode su jako važne. Moramo zajedno odlučiti o svojoj budućnosti. Britanci su glasali da izađu iz Europske unije i to je jedan od najvećih izazova od osnivanja Europske unije. I stvarnost se mora prilagoditi planovima težak trenutak treba pretvoriti u priliku. Britanci su ukazali na nezadovoljstvo koje prevladava u Europi. Mi imamo dužnost da riješimo te probleme koji su se pojavili. Europski projekt začet je kako bi osigurao mir na europskom kontinentu i napredak eh, građanima. Međutim, Danas mjere štednje osuđuju građane na siromaštvo. Danas Europska unija provodi politike koje povećavaju nejednakosti u državama članicama i među državama članicama. Ako se ne dogodi promjena, nemoguće je doći na pravi put. Razvoj socijalne i pravedne Europe moguće jedino ako budemo imali punu zaposlenost i socijalni napredak kao što je zapisano u ugovoru. Također moramo ojačati demokraciju. U Junkerovoj bijeloj knjigi potkrala se jedna pogreška. Ona predlaže mnoge alate, ali ne mijenja sam sadržaj politika. Brexit bi mogao predstavljati prvu dominu u nizu. Vrijeme nam ističe, imamo moralnu, povijesnu i političku dužnost da se potrudimo da to izbjegnemo. Hvala. Hvala. E, gospodin Kostaldo je iz kluba zastupnika za izravnu demokraciju. A sada zastupnica progresivne alijanse socijalista i demokrata. Želim vam dobrodošlicu u Europski parlament. E, draga Silin, dobro smo te saslušali. Ovdje smo da slušamo i doista imam na umu poruku koju ste usvojili kada ste vodili taj veliki skup u Francuskoj. I to upravo treba raditi. Sada ću preći na engleski i reći da dolazite s pravom porukom za budućnost Europske unije. Porukom koju trebamo usvojiti u Rimu kada se ponovno sretnemo 25. i to bismo trebali jasno reći da trebamo novu agendu za budućnost. A posrijedi su mir, prosperitet, ali više od bilo čega drugog naš način življenja i naše pravo na sreću. Mladi u Europi su oni koji mogu proslijediti i donijeti tu poruku i trebali biste to napraviti. Ono što je u Rimu 60 godina kasnije jest da Europska unija ne može više biti samo tržište. Ne. Mi moramo postati punopravni politički, gospodarski, socijalni, kulturni entitet koji će funkcionirati na temelju demokracije i Selin, ja znam da jako to dobro razumiješ. Uvjeti za sve to su da europljani postanu punopravni građani, kao što ti to i jesi. Dakle, to je velika poruka. A onda trebate iznijeti jake argumente da uvjerite i druge zašto nam je potrebna Europa. Zato što možemo puno više napraviti ako ostanemo zajedno u borbi protiv klimatskih promjena, kako bismo se obučavali za bolje poslove kako bismo izvukli najviše iz digitalne revolucije, da svi koji rade imaju pristup zdravstvenoj pomoći, socijalnoj pomoći, ne želimo podijeliti mlade naraštaje i da Europa na širokoj razini stvori poslove koje zavrijeđujete za bolju budućnost. To su one jake poruke koje trebate donijeti u Rim, ali danas je jako dobar trenutak i prigoda i hvala vam što ste došli. E, možete sada spustiti svoje brojeve. Ovo je najviše govornika koje se javilo za ovu temu. Razočarat ću mnoge. E, broj 690, izvolite. Dakle, 690, hvala. Also, mein Name ist Julian Schulz. Ja sam Julian Schulz, ja dolazim iz Njemačke, imam 17 godina E, i po prvi put ću e, na ovim izborima e, imati pravo glasa E, moja generacija je ona koja će u budućnosti nositi Europa i koja je e, bitno odgovorna za budućnost Europe. Stoga e, moram reći da je vrlo važno da povedemo ljude moje dobi na tom putu, da, da im damo priliku za suodlučivanje jer samo tako možemo osigurati interes za politiku u, na glasovanju na Brexitu se pokazalo da uopće mladi ljudi nisu željeli izaći na e, glasovanje, to je nešto što se mora spriječiti. E, dakle, radi se o tome da e, mladi ljudi moraju se zainteresirati za Europu i za politiku i jednostavno želim reći da to Europska unija mora biti njima važna stvar i da svakako mladi trebaju imati interesa za politiku. And now... A sada 321. 321, izvolite. Znate tko ste. Hvala, izvolite, imate riječ. Ja tut. Je m'appelle Anne. dobro dan svima. Ja sam Anne, studentica na sveučilištu Maastrichta, članica sam Student for Europe, pa, pridruženi smo stand-upu. Kako bi se građani država članica povezali za europsku konstrukciju, bilo bi od ključnog značaja da ovi zadnji budu svjesni dobiti i koristi koja Dakle, imamo razne slobode koje nam pruža europsko građanstvo u Europi u kojoj e, koje inicijative želite uspostaviti da biste razvili europsku savjest koja je toliko nedovoljno zastupljena u Europi i koja postavlja egzistencijalne probleme? Dakle, kako dati želju europljanima da bude više Europe, kako prsnuti e, taj balon u koji su se, kako raditi taj balon u koji su se izgleda institucije zatvorile? Hvala. Thank you. Hvala. Svaka čast vašim kolegama što su uljepšali fotografiju, inače to ne odobravamo u vječnici, ali sada može. Sada 890 na samom pozadi postoji prostorije. 809. Laura. Ja sam Laura Höhn. također sam iz Njemačke, a ovdje na dnevnom redu stoji da moramo pobrinuti se za bolju budućnost, da moramo zajednički pronaći rješenja, posebno kad se radi, moraju se naći bora rješenja za izbjegličku krizu, posebno za jedinstvo. Recimo, Poljska ne e, prima izbjeglice i smatram, dakle, Njemačka je primila jako puno izbjeglica, e, a Angela Merkel je e, zaista napravila veliki posao, ali potrebno je jedinstveno europsko stajalište, e, naime zemlje moraju primati izbjeglice uključujući i Poljsku. To sam željela reći. Zadnji govornik je 609. Dakle, 609, izvolite. Hvala. Sonja Fanasio, predstavljam mlade europske federaliste. Neki ljudi su rekli da Brexit znači eh, da će Europska unija konačno krenuti naprijed, da će postati uključivija bez eh, zemlje koja nije željela dalje integracije. Međutim, mislim da je to upitno. Ponekad postoji osjećaj da se Unija koncentrirala na gospodarsku integraciju ili praktične stvari poput sigurnosti, ali zaboravili smo da je naša Europa na prvom mjestu politički projekt s mirom, solidarnošću i napretkom kao, kao svojom osnovom. Moje pitanje je sljedeće. Kako osnažiti Uniju iako će ona uskoro biti Unija samo 27 država? Hvala. Thank you. I hvala vama. Sada dajem riječ svojim kolegama gospođa Rodriguez. Počet ću sa vama, pogotovo želim čuti vaš odgovor na zadnje pitanje kako osnažiti Europu. Hvala. Ja ću se usredotočiti na opća pitanja kako proširiti ponovno želju za Europom. Reći ću vam nešto od o sebi, nešto osobno. Počelo je sa jednim Erasmus iskustvom. Učila sam zajedno s ljudima iz cijelog svijeta, iz cijele Europe i to mi je promijenilo život. Sigurna sam da ste vi svi imali slična iskustva i znate da kad proživite nešto tako, to, će vam, to vam promijeni život. Moj odgovor na vaše pitanja je da nam je potrebno mnogo više zajedničkog iskustva, zajedničkog rada na svim područjima. Kada učimo, kada dobijemo prvo zaposlenje, kada se selimo u nove europske gradove, stječemo nove prijatelje, kad radimo zajedno, stvarajući nešto novo u umjetnosti, znanosti, kad radimo zajedno na borbi za humanitarne, humanitarne stvari, to nam je vrhunac. U ovoj krizi izbjeglica vidjeli smo mnoge mlade ljude u Europi koje se, koje se bore za prave odgovore na izbjegličku krizu. Također pomažemo i trećim zemljama na svijetu u njihovom razvoju. U svemu ovome evropski mladi surađuju, oni šire tu želju na sve druge generacije. Dobrodošli još jednom u naš parlament jer potrebno nam je iskusiti novu vrstu demokracije, a ovo danas je odličan primjer. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Kostaldo je sljedeći, izvolite. Gospođo predsjedateljice. Ja ću odgovoriti par riječi na francuskom jeziku jer smatram da sam ja dijete generacije Erasmus, proveo sam dvije godine života studirajući u Francuskoj, a sada ću nastaviti na svom maternjem jeziku. Želim odgovoriti na prvo pitanje. Treba uključiti mlade, naravno, i treba ih uključiti u obrazovanje, političko obrazovanje i potaknuti ih e, da sudjeluju. Europa treba staviti naglasak na participativnoj demokraciji, na instrumentima participativne, izravne participacije. Imamo tu e-demokraciju, usvojili smo i jedno izvješće nedavno o tome i na temelju toga svega možemo stvoriti, moćemo stvarati stvarnu demokratsku svijest, ali za to Europska unija mora raspolagati instrumentima europske građanske inicijative, instrument koji treba ojačati i koji treba doista u potpunosti provesti, jer jako često to je spriječeno, ne zaživi, jer ima previše uvjeta koji se postavljaju. Bolje propagirati, razvijati ostvarene slobode, ali uvijek trebamo ciljati više, zacrtati više ciljeve. Europa koju želimo jeste socijalna Europa koja je potpuno zanemarena jer ju se nije htjelo. E, ugovori omogućavaju da se ide puno dalje u toj socijalnoj Europi, ali to nije bio prioritet. Nije dovoljno to reći, to, na to se pozivati u političkim govorima. Stvarno je treba staviti, staviti u njenu službu instrumente koji će ohrabrivati, poticati integraciju, ne treba nametati političke e, mjere izbore kao što je štednja, koji su se ispostavili krivim odlukama. I konačno, što se tiče solidarnosti, govorilo se o zajedničkom rješenju za izbjeglice. Neke države odbile su provoditi zajedničko rješenje. Dvostruka mjerila, nedosljednost norma, to je jedan od, jedna od stvari koja dovodi u pitanje vjerodostojnost djelovanja Unije. Dakle, trebamo se boriti protiv tih dvostrukih mjerila. Ukoliko ne budemo uložili trud eh, u tom smjeru, onda ćemo vidjeti da se ljudi udaljavaju Stvari su u našim rukama i mi trebamo odlučiti što želimo napraviti s ovom Europom. Hvala. Još jednom hvala svima koji su sudjelovali. Sada prelazimo na novu temu sigurnost. Kako zaštititi građane u burnim vremenima? Nema potrebe da ponavljam zabrinutosti što se, koje se tiču sigurnosti. Predat ću odmah riječ govorniku, gospodinu Bacri, znanstveni suradnik u Međunarodnom centru za istraživanje radikalizacije na sveučilištu King's College u Londonu. Izvolite. Hvala. Prije godinu dana, 22. ožujka, napadi ovdje u Briselu pokazali su nam veze između zločina i terorizma koje su stvarne. Braća Alba Kravi koji su se raznijeli u zračnoj luci i metrou imaju e, e, veliku povijest nasilja oni su radikalizirani i to je kulminiralo džihadom. U cijeloj Europi vidimo takvu sliku gdje subkulture kriminalaca i ekstremista se sve više miješaju. U mnogim europskim zemljama većina onih koji su putovali u Siriju već su bili poznati policiji radi nekih drugih stvari e, osim terorizma. Imali su prethodne osude aktivno su se bavili zločinom tijekom procesa radikalizacije. Oni pokazuju kontradiktorno ponašanje, često prodaju i konzumiraju droge, a tvrde da se bore u svetom ratu. To smo već vidjeli u ovim slučajevima napada na aerodrom i Berlin. Time se zamagljuje linija između terorizma i zločina a mi trebamo naći odgovor na to pitanje. Prijedlozi našeg odgovora su često fokusirani na razmjenu informacija među državama članicama i unutar država članica. Važno je kako bi suradnja bila učinkovita da postoji povjerenje. Europska unija bi trebala osnovati i ojačati formalne mreže protuterorističkih jedinica, da se oni poznaju, da mogu razmjenjivati najbolje prakse i kako bi što bolje odgovorili na prijetnje. Hvala. ja sam mislila da je bilo puno govornika za prethodnu temu, dakle sada ih je još više, tako ako molim vas možete spustiti brojeve jer smo zapisali govornike, dakle dva naša zastupnike, Bartoma Sola iz Europske pučke stranke da odgovori. Hvala gospođo potpredsjedateljice. Kao mnogi od nas koji razmišlja o Briselu kao e, domu iznad doma neće zaboraviti trenutak e, panike i e, žalosti i bespomoćnosti nakon terorističkih napada prije godinu dana. Ali naš šok je zapravo sada bio zamijenjen odlučnošću da se borimo protiv terorizma, ne samo borba protiv terorističke pojava nego i uzroka. Ako pitam naše građane što je najvažnije vama, njima, oni kažu da bi željeli temeljna prava, a to je sigurnost e, da rade one stvari koje inače radi i da žive živote koje su izabrali. U ovome parlamentu naporno smo radili prvo da pojačamo e, napore za bolja pravila Europske unije o razmjeni informacija informacija, uveli smo sustavne kontrole na našim vanjskim granicama, pokrenuli smo strategije protiv radikalizacije i e, također smo donijeli mjere protiv terorističkih mreža i financijskih mreža terorizma. Zato jer terorizam ostavlja toliko skrivenih žrtava i e, obilježava cijele generacije. Mi tim ljudima trebamo dati glasa, omogućiti im da se vrate u životu. E, možemo biti ponosni na sve ono što smo postigli, ali to nije dovoljno. Moramo nastaviti, moramo više raditi na razmjeni informacija, e, osigurati da e, naši informacijski telekomunikacijski sustavi djeluju u tandemu i kazneno gonjenje zločinaca bit će učinkovitije ako postoji europski sustav kaznenih evidencija. Moramo e, poboljšati korištenje biometričkih e, e, zadaljica, recimo kod zločinca iz Berlina koji imao 14 različitih identija. Naravno, Europska unija nije i sama u borbi protiv terorizma. Radi se o nečemu što zahtijeva globalni odgovor, dakle potrebne su antiterorističke mjere i nadam se i vjerujem vjerujem da ćemo biti uspješni u tome. Hvala. sada pozivam Monika Makova iz skupine europskih konzervativaca i reformica. Gospođo eh, predsjedateljice, ja ću početi s odgovorom na Rajanovo pitanje o suradnji. Da, suradnja među državama članicama u svislu obavještenje podataka i razmjene podataka, to je najvažnije, to je nešto što je nedostajalo i to je omogućilo e, ne, nemile terorističke napade. Što se tiče suradnje imamo sada e, baze podataka o vizama, potom e, šengenski informacijski sustav i tu potom bazu podataka Interpola o nestalim dokumenta, no problem je da su te baze podataka pod e, napadnute i prije godinu dana bile su poluprazne, zato i države članice nisu davale informacije, zato jer postoji jedna tendencija da se e, informacije zadržavaju za sebe, obavišteni podaci, podaci policijskih službi, nema volje to razmijeniti sa drugim državama članicama, bilo zato što im ne vjeruju ili zbog drugih razloga. To se mora promijeniti, počelo se mijenjati, recimo Europol, što je Europska agencija, dobila je informacije država članica, sa 8 milijuna različitih informacija od e, prošle godine, dakle unutar e, godine, dakle 8 milijuna e, informacije. Sve države članice moraju dakle svoje informacije ulagati u te baze podataka. Vrlo na taj način suradnja će moći zaustaviti pojedince koji imaju terorističke i kriminalne namjere, bilo da idu iz e, Njemačke u Belgiju ili Francusku ili da uđu u Europsku uniju, odnosno izađu iz nje kako bi otišli u Siriju ili se vratili pod novim identitetom. To je također moguće. Dakle, radimo također na otiscima prsti, na e, pohranu slika lica i to će biti napravljeno e, na vanjskim granicama Europske unije u budućnosti jer stručnjaci kažu da e, otici prstiju nisu najsigurniji način utvrđivanja nečijeg identiteta mogu biti oštećeni ili promijenjeni, tako da razmišljamo o idućem koraku, a to je e, otisak e, rožnice. dajem vam ove informacije da vam kažem, jest suradnja najvaća, ali države članice moraju shvatiti da moraju zajednički raditi. Mi želimo biti sigurni i u ovom e, parlamentu predstavnici smo različitih zemalja i pozadina, mi zajednički radimo i govorimo i to isto treba učiniti i obavještane i druge službe u državama članicama. Hvala. A sada imam e, četiri, unaprijed se e, ispričavam, broj tri. Ja, sam David Birs i dolazim iz Njemačke. Vremena su se e, promijenila, postoje druge ugroze. moji prethodnici su spomenuli mnoge mjere za poboljšanje sigurnosti, ali Pri tome ne smijemo pretjerivati jer sloboda onaj tko slobodu žrtvuje za sigurnost, onda će izgubiti i jedno i drugo. Naravno, suradnja je važna. E, naravno, postoje dovoljna prava e, policije i obavištenih e, službi, ali naravno ne smijemo pretjerivati sa sigurnosnim mjerama. Naravno da je sigurnost najveći prioritet, ali ne smijemo zato žrtvovati slobodu. Hvala. A sada 2, 4, 5. Ja sam Hueljo, dolazim iz Portugala i želim zahvaliti na priliku što mi dajete e, priliku zagovoriti, a dolazim iz regije sjevernog Portugala, da skrenem pozornost Europske unije na probleme vezane za sigurnost, e, dakle ne dopustiti radikalnim skupinama da ugroze razvoj u Europi jer danas smo svakog dana suočeni s oružjem, nasilnim napadima i ljudima u e, zemlji. Dakle, ljudi se osjećaju da su sami, da su napadnuti, recimo lovci koriste oružje. Ja predstavljam mnoge lovce i mi smatramo da smo na neki način e, istisnuti iz krajolika. Dakle, važno je da Europa ne zaboravi na to ruralna područja Europe trebaju biti zaštićena. Konzerviranje e, je ključno i dio tih mjera zaštite okoliša je naravno da ljudi ostanu u tim područjima, a e, lov je nešto što tome pridonosi, pridonosi bioraznolikosti i promičemo cijelu naravno i regiju e, i zemlju i cijelu 5, 7, jedan. Dobar dan, ja Eva Rex je moje ime. Ja sam u Belgijskoj demokratskoj stranci i ja također dolazim iz Antwerpena. Mislim da se moramo puno više usredotočiti na IT, razmjenu podataka, mislim da je to važno. Danas je Međunarodni dan protiv rasizma i diskriminacije i smatram da moramo to također uzeti u obzir. Moramo gledati u sebe i gledati što radimo. Mi stigmatiziramo ljude, potencijalne teroriste koji dolaze iz sjevernoafričkih zemalja, moramo mi e, gledati u sebe, kako razmišljamo, kako e, pristupamo drugim ljudima jer mi također druge diskriminiramo. To sam želio reći da to trebamo upamtiti. Isto sam tako želio reći da predsjednik Trom, koji je u, ovdje u Belgiji nazvan e, paklenom rupom E, mislim da se radi o puno važnim stvarima. E, pokušavamo ispraviti stvari koje smo imali u prošlosti. Pokušavamo zaista spriječiti nove terorističke... 148, idući govornik. 148. Hvala lijepa. dolazim iz Danske. Slažem se sa govornicom da postoji velika potreba za europskom suradnjom u pogledu sigurnosti, dakle to je razmjena e, informacija, razmjena informacija između političkih službi. Moramo e, poduzeti mjere za sigurnost naših građana, a u programu za današnje, e, današnju e, proslaviju koji je najbolji način za sprečavanje e, terorizma. Dakle, ste strašne radnje naravno ne smijemo žrtvovati privatna prava dakle dakle kada se radi o borbi europskih institucija protiv e, e, pretjeranog nadzora i dobro je da se tu e, usvojila smjernica postoji novi zakon za zaštitu osobnih podataka radi se također o podacima poduzeća E, naravno, e, nacionalne službe sigurnosti, obavještajne službe tu e, trebaju biti aktivne, ali ciljeno. Dakle, mi se zalažemo za prava pojedinaca na cijelom kontinentu i želimo signalizirati Dakle, e, mora postati e, više od toga, od terorističke prijetnje, da se odreknemo svojih e, temeljnih prava. Hvala vam lijepa. I da se vratimo na gospođu Macolu i Makova. Prvo, mi ćemo biti vrlo strogi s vremenom ovaj puta. Hvala, gospođo predsjednice budući da do sada nije, ja ću govoriti na malteškome. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi i slažem se sa prvim govornikom da ne bismo trebali učiniti previše jer ako ograničimo slobode za koje smo se toliko naporno borili u Europskoj uniji to bi značilo da su teroristi pobjedili a meni se čini ja sam se toliko borila da bih osigurala da se moja zemlja priključi šengenskom sustavu, da imam, da bismo sve to bacili u vodu, to bi značilo da zaista moramo se jače boriti za naše europske projekte. To znači isto tako da moramo braniti svakoga. One koje žive u gradovima i one koji žive u selima, ja sam majka i imam dijete koje je pitanje zašto kad idem u školu ili kada sam na javnom mjestu, da zašto su posvuda Kada e, usporedim život moje djece sa mojim djetinstvom, kad sam moja, da te, e, život moje djece je puno teži. mnogo je teže za meni da osiguram sigurnost svoje djece, to je bila zadaća mojih e, redatelja. Što se tiče podataka, moramo učiniti puno, puno više. Ako e, dakle našim policijskim službama dajemo više ovlasti da razmjenjuju informacije, onda možemo zaustaviti napade i spriječiti ih tako da se nećemo vratiti u ovaj parlament i morati ponovno govoriti o nekom drugom tragičnom događaju. Nastavit ćemo borbu i obećujem i to je nešto što namjeravamo učiniti u ovome parlamentu. Dakle, moramo pronaći ravnotežu između slobode i sigurnosti. Gospođa eh, Makove i molim vas podsjećam na vrijeme od dvije minute. Hvala gospođo predsjednice. Ja ću e, slijediti e, primjer Roberte, a to znači da ću govoriti na rumunjskome. Nadam se da je ima Rumunja ovdje u sobi. Ima li Rumunja ovdje prisutni? Ima. Dakle, nastavite na rumunjskome. Nu, nu, nu am gândit ne razmišljamo smanjivati slobode europskih građana, već pokušavamo uspostaviti jednu ravnotežu između e, osobnih prava i sigurnosti. To je način kako možemo osigurati naš način života. Ponekad se možemo, moramo odreći e, komfora, ali ne želimo ugroziti pravo na osobni život. Sve informacije o iskazanih iz kaznenih evidencija, recimo otisci prstiju i ostalo, sve te informacije već postoji u državama članicama, no problem je u tome da nije bilo razmjene tih informacija, zbog toga su se napadi dogodili i osoba koja je, jedan od govornika je govorio o tome. Dakle, suradnja. E, informacije su tu, treba ih razmenjivati. Što se tiče transparentnosti, borimo se za transparentnost e, kako bi utvrdili recimo tko su vlasnici određenih tvrtke kako bi spriječili e, pranje novca e, borimo se protiv korupcije protiv porezne utaje jer, jer su sve to načini financiranja terorističkih aktivnosti sve to je nešto što pomaže u borbi protiv terorizma mi na taj način također e, štedimo novce poreznih obveznika. Isto tako moramo biti zajedno, ali potrebno nam je e, povjerenje svih građana u europske institucije jer svi europski građani ne vjeruju europskim institucijama. Dakle, moramo e, imati manje institucija i trošiti manje novca. To je ključno i trebamo biti jednaki. Hvala vam lijepa. Nadam se da posjetiteljici e, vide da, me se ne boje, no hvala na vašim prilozima. Idemo na iduću temu koja je od interesa sviju e, i e, treba puno djelovanja, a to je djelovanje na polju klimatskih e, promjena. Puno je zainteresiranih e, za tu temu. Ja pozivam predstavnika e, prijatelja zemlje Magdu Štokević da nam se obrati. Thank Hvala predsjednice. Suočeni smo sa planetarnim hitnim situacijama. Klimatske promjene se dešavaju, a to nije samo dezinformacija, kao što je Donald Trump govorio, ljudi već osjećaju diljem svijeta i Europi promjene. Svijet e, mora učiniti sve što je moguće, prvenstveno Europa, kako bi se ograničile e, povećanje temperature od 1 jednog stupnja. Kako bi se to ostvarilo do 2030. moramo izbaciti fosilna goriva, što znači da sada moramo se riješiti svih ovisnosti o fosilnim energijama i moramo izbjeći da se e, ograničavamo na budućnost koja će biti povezano uz fosilna goriva, a to znači moramo stvoriti infrastrukture koje neće ovisiti o nafti i plinu. Istovremeno moramo obnoviti, pojačati ulaganja u obnovljive izvore energije i staviti ih u središte eh, naše energetske politike. Građani su već u prvom redovima borbe, oni se lokalno organiziraju u projektima energetske učinkovitosti, obnovljivih e, energija i rješavaju se samostalno fosilnih goriva. No također trebamo i političare koji će stati iza te tranzicije. Moramo se postarati da nitko ne bude prepušten samome sebi. Ja sam ponosna što sam Poljakinja, a istovremeno me sramota što poljska vlada čini po pitanju klime i energije. Kao građani moramo svi e, se obratiti svojim liderima i držati ih za držati odgovorima za ono što rade po pitanju klimatskih promjena i energije. I u tom smislu isto tako trebamo tražiti od Europskih, Europskog parlamenta da e, e, paket energijskih mjera o kojim raspravljate da izađe iz ovog vijeća kao ambiciozniji nego kakav je prvobitno bio, a ne manje ambiciozan. Hvala. A sada će eurozastupnici reagirati. Najprije dajem riječ gospodinu Eckhautu, klubu Zelene Europske slobodne alijanse. Hvala predsjedateljice, hvala svima što ste došli. Raspravljanje, što raspravljamo o ovakvim temama, doista je divno vidjeti da je u 60 godina imamo eh, Europsku uniju, imamo takve rasprave, ali isto vremeno mi se čini donekle da vidite u čemu je problem jer kad slušate cijelo ovo poslijepodne čini se da se svi slažu, no trebate znati da se ne slažemo. U ovom domu postoje ogromne političke rasprave. Dobro je što se one vode u demokratskom domu, ali istovremeno postoje velike razlike. I morate toga biti svjesni. Znate, kad ljudi govore o utaj poreza, Jako često čujete neke druge političare koji kažu da se tu radi o poreznoj konkurenciji. Što znači drugim riječima da im se sviđa da imam utrku ka dnu. Svi govore o e, pravednoj trgovini, ali trebate pitati političare zašto poduzeća mogu e, i kako mogu tužiti iz vlastite vlade. I to su te teme o kojima treba raspravljati kada vidite, kad imate dvoje ljudi koji e, ono dvoje ljudi koji su govorili o trgovini, oboje se zalažu za tu mogućnost da poduzeća tuže svoje vlade? To su pitanja koja treba riješiti. I isto vrijedi za klimatske promjene. Svi će reći kako je divno što je odlučeno u Parizu. Pariški sporazum je od ključnog značaja. No istovremeno morate ih pitati, a što ćete vi promijeniti u politici kako biste ostvarili mjere iz Pariza? Ja sam iz Nizozemske, upravo smo imali prošli tjedan izbore tamo. Samo tri stranke provode mjere iz Pariza liberali, demokršćani, pa čak i socijaldemokrati, sorry Joe, nisu učinili dovoljno da zadovolje mjere iz Pariza i upravo tome treba raspravljati. Da, sjajno imati 60 godina demokracije, ali morate prozivati svoje političare, nemojte biti samo dobri prema njima, već se postarajte, da oni djeluju shodno vlastitim riječima. Hvala. Hvala vama. Dobili ste nagradu za, za zastupnika koji se držao dodijeljenog vremena. Gospodin Lajn e, iz socijalista demokrata i želite imate riječ. Jo, Lajnen. Da, drago mi je doista čuti sve vas ovdje. Dakle, osim što sam eurozastupnik, ja sam i predsjednik e, međunarodnog europokreta i nadam se da ćemo imati novi europski pokret e, koji će se pokrenuti sada sa 60. E, objetnicom e, ugovora iz Rima jer ova Europska unija nije napravljena za vlade već za građane i predugo su građani gledali što se događa u Strasburu i Briselu i ostali pasivni. Jako mi je drago što zadnjih tjedana tisuće građana su izašli na ulice, trgove, i u subotu ćemo imati deset tisuća ljudi koji će sudjelovati u maršu za Europu. Kako je Europu? Europu koja daje povjerenje, nadu, sig, pruža sigurnost, koja je tu za budućnost i koja doista provodi politike koje su nam potrebne u 21. stoljeću. Ja aktivno djelujem već čitav niz godina u smislu zaštite okoliša prije nego što je zelena stranka uopće i stvorena, no ipak vjerujem da zajedno surađujemo. Industrializacija je započela u Europi prije 250 godina i imamo odgovornost biti lideri. Ja predsjedam eh, delegacijom eh, za odnose s Kinom eh, i gledam što oni rade. I moramo ne samo proklamirati cirkularno gospodarstvo i već moramo to provoditi. Naš predsjednik je bio bivši potpredsjednik za industrijsku politiku, znam da je Kina odlučila E, izabrala deset ključnih područja i da će tu tražiti najbolju tehnologiju, dakle imat, raditi na obnovljivim izvorima energije, teškoj robotici koja će nam omogućiti da budemo učinkoviti, električni automobili i mi u uniji moramo učiniti sve što našoj moći da imamo gospodarski i socijalni napredak, ali istovremeno da spašavamo i planet Zemlju. Hvala. Hvala vama. Dakle, broj 76. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice, podpredsjednice, što ste mi dali riječ. Ja sam Antona Tijel, dolazim iz Lijona. Imam jedno pitanje. Istina je da klimatska kriza je majka svih trenutnih kriza, no prije ne tako puno vremena europski zastupnici su potpisali sporazum o slobodnoj trgovini s Kanadom koji će pokrenuti zasigurno povećanje razmjena, trgovinskih razmjena između tih zemalja i samim tim bit će više emisija ugljika. Ne postoji li ovdje nesukladnosti između odluka koje je donesena u Parizu 2015. godine i te slobodne trgovine kao da se žrtvuje sve druge interese u ime ekonomskih interesa. Htio bih čuti vaše mišljenje po tom pitanju. Hvala vama. Sada broj 250. Dobar dan. Ja sam Karlo iz Portugala. Po ovom pitanju okoliša želio bih reći da radimo na iznalaženju rješenja za probleme koje sami stvaramo. I ne uspijemo rješavati probleme ljudi koji trpe ove klimatske promjene. Nismo mi ti koji najviše trpe Puno je bilo riječi o okolišnim izbjeglicama na području Pacifika koji su morali napustiti svoje zemlje kako bi našli utočište. I jedina odluka koju sam čuo s tim u vezi jeste odluka Novog Zelanda koji je odlučio ne priznati te klimatske izbjeglice koji su pobjegli iz svoje zemlje zbog problema s okolišom. Dakle, izbjeglička kriza je jedna od velikih i važnih europskih tema. No trebamo se pitati kako riješiti izbjegličku krizu i naći alternativna rješenja za buduće izbjeglice, za one kojima je potrebna naša podrška kako bi mogli, na primjer, u Europi pronaći to što mi imamo, a to je sloboda i jedinstvo među svim europljanima. Broj 691, izvolite. Dobar dan, ja sam Jens Volkin i iz Njemačke. Imam dva pitanja. Živimo u Europe, jednom od najbogatijih dijelova zemlje, unatoč tome revidiramo svoje klimatske ciljeve stvarajući ih manje ambicije. E, e, dakle, e, svi zastupnici voze velika vozila, zašto elektromobilnost se ne potiče i nije cijenjena nalazimo se u Belgiji, u Briselu, e, dakle sa zemlji sa, e, e, sa starim atomskim centralama, tako da Njemačka traži E, zatvaranje nekih od njih e, naravno nešto što bi pridonijelo dalje e, dobiti nekih energetskih koncerna. Dakle, radi se o nečemu što bi moglo štititi dakle Europa ne dobiva 20% iz obnovljivih izroza i s obzirom na financijske kapacitete Unije smatra E, smatram to vrlo eh, lošim. Želio bih znati kada smo ovdje u jednoj Europi, u jednome svijetu, zašto ne iskoristimo te šanse. Thank you. Hvala. Zadnji govornik, broj 223. Dobar dan, ja sam Mare i studiram na Institutu za evropske studije u Briselu. Već je bilo riječi o predsjedniku Trumpu, već je bilo riječi o sporazumu iz Pariza, tako da sam se pitala, s obzirom da je Unija već bila dovoljno u prvom planu u pregovorima, dakle kako i s kojim intenzitetom će Europska unija pokušati vršiti pritisak na Sjedinje američke države koja je najveća i država na svijetu u smislu zagađivanja i kako ih zadržati u sporazumu iz Pariza i znajući da ako oni napuste taj sporazum sav trud će otići u nepovrat. Hvala. Hvala. Sada ćemo s ponovom brati mudrost naših kolega. Dakle, prvi gospodin Ehaut. Najpša hvala, pokušat ću se opet držati ove dvije minute jer ćete me oboriti svojim batom. Dakle, što se tiče ovog trgovinskog sporazuma, pa savršeno je, da budemo jasni, ja sam glasao protiv ovog trgovinskog sporazuma s Kanadom i trebate pitati svoje zastupnike kako su oni glasali za to. No sada ovo ide u nacionalni parlament, tako da borba nije gotova. Svaki nacionalni parlament treba još uvijek odlučiti što će napraviti po pitanju ovog trgovinskog sporazuma s Kanadom. Dakle, to je jedno od velikih pitanja koja trebate postavljati sve nacionalne zastupnike jer se još nije glasalo svugdje. No ono što je važno jest da ne upadnete u zamku da govorite da je sama trgovina loša. Trgovina može biti dobra stvar, ali ne na način na koji se to sada radi. Mi želimo bolje trgovinske sporazume, a onaj s Kanadom sada koji postoji nije najbolji i ima boljih rješenja. Obraćam se Ricardo iz Portugala. U potpunosti ste u pravu. Ovo je jedno od pitanja što će dogoditi sa pomoći za razvoj. U EU nijedna država osim Švedske ne ispunjava svoje međunarodne obveze za e, glede e, pomoći za razvoj. Svi govore o NATO zbog Trumpa, ali svi zaboravljaju istovremeno one dugotrajne učinke neplaćanja za pomoć e, za razvoj. Mislim da je to od ključnog značaja isto tako. Jens iz Njemačke. Evo, ja se prevozim biciklom. Potpuno si u pravu, dakle, ja sam na biciklu, što je dosta opasno u Briselu, moram ti <laughs> priznati. Što se tiče nuklearnog. Ovdje se moramo obratiti komisiji, nju izazvati jer je Europska komisija ta koja dodjeljuje subvencije u e, Ujedinjenoj Kraljevini i Mađarskoj da se grade nove e, nuklearne elektrane. Dakle, to je ludilo. Dajemo e, poticaje za izgradnju novih elektrana, što nas čini još više ovisnima o Putinu. I 15 sekundi po pitanju Trumpa. Radi mislim da na kraju, a doista sam uvjeren u to, da zemlja koja će napraviti prva tranziciju na za zeleno gospodarstvo će biti najjača i to će biti način da se uvjeri Trumpa da misli da može držati otvorne rudnike ugljena, ali on sebe veže uz fosilno gospodarstvo, a nova radna mjesta će doći uz novu, novo gospodarstvo. Mi ćemo pokazati u Europi e, i vjerujem da će i on da ćemo primjer i vjerujem da će on na kraju isto tako promijeniti svoj stav. Hvala. Hvala gospodine Leinen. Um, Antoine, as well, uh, trade policy will change. Antoine, trgovinska politika je promijenila se, to je neupitno. CETA i TTIP su prvi primjeni promjene javnog raspoloženja javne rasprave i utjecaja toga i parlament ima klauzulu održivosti u svim svojim trgovinskim sporazumima, dakle da se vidi da, da se analiziraju socijalni i okolišni standardi i doista bih volio da imamo trgovinu dobrima koja se bave e, ekologijom, e, dakle solarne paneli i tako dalje. Održivost bi se mogla promovirati puno brže. Klimatske promjene se već dešavaju danas, to je sigurno, nema sumnje, moramo e, priznati tražitelja azila, što nažalost e, Australija nije napravila. Ja sam obavješten da je Novi Zeland primio neke od njih, ali Australija to nije napravila. Što se Europe tiče, Europa kaska u elektromobilnosti. više smo bili usredotočeni na dizel tehnologiju, koja je neki način bolja, ali na drugi način lošija za zagađenje zraka. I možemo pogledati što radi Elon Musk u SAD-u i Kinezi s druge strane koji promoviraju elektromobilnost. Dakle, krajnje je vrijeme da se fokusiramo na to i sa svim svojim eh, snagama i vještinama. Da, imamo samo 20% obnovljivih energija, ali ja vam mogu reći dolazim iz Njemačke, mislim da uz Dansku, Austriju, možda Švedsku, da smo mi bili ledolomci za obnovljive izvore energije i nadam se da će brojne druge države članice slijediti taj primjer, jer kroz nekoliko godina bismo mogli imati paušal za električnu energiju, jer će obnovljivi izvore energije biti besplatni i energija neće toliko skupa biti. I zaključno želim reći da preživjeli smo osam godina Busha, pa ćemo preživjeti i četiri godine Trumpa. Moram biti jako optimističan i vjerujem da SAD neće zaustaviti klimatsku politiku u ovom našem svijetu. Hvala. Well, can I just um, thank you Dopustite da vam svima zahvalim najprije što ste došli ovdje. Mislim da je jedan od najvažnijih aspekata Europe taj da se ljudi slušaju. To može biti teško, ovo je bilo dugo poslije podne, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Istovremeno jako složeno jer sve teme su e, bile sagledane kroz različite načine, dakle nezapisanih mladih, e, sigurnost, klimatske promjene, evo zaključna tema. Dakle, nadam se, kao što sam rekao, da ste uživali u ovom iskustvu. Mi, evo zastupnici, sjedimo na vašim mjestima i kao što je jedan kolega rekao, ne slažemo se uvijek, ali mislim da moramo naći zajednička rješenja i tu nastupa riječ kompromis u razgovoru. Mislim da današnja politika e, doživljava ponekad kompromis kao slabost, ali i iz europske perspektive potreban nam je kompromis kako bismo se složili i ostvarili taj kompromis i išli naprijed. Ne radimo to uvijek na naj e, bolji način i to su neka od vaših pitanja odrazila. E, svim eurozastupnicima koji su u raspravi najljepša hvala, jako vas je dobro vidjeti tu među nama. Hvala vam svima. Dopustite također da kažem da je bilo puno eurozastupnika koji su došli, koji su bili tu i koji nisu mogli sudjelovati. Želim njima zahvaliti jer ovaj tjedan je jako za, e, pun, imamo pun program, a onima koji su sudjelovali u panelu koji su nam davali ideje oko, o kojima smo raspravljali. Želim zahvaliti svima vam našem doprinosu što ste bili s nama. I za kraj želim zahvaliti predsjedniku Tajaniju što je bio s nama tako dugo jer e, znam da je vaš dnevni red, e, raspored jako popunjena, ali istovremeno znam da vam je do ovog događaja jako stalo i obrat se e, građanima je dio vašeg programa i vašeg mandata, tako da vama osobno hvala. And, and I, što se mene tiče, dolazim iz jako male države članice Irske i želim vas uvjeriti da čak i kada ste mali, možete biti pokretač razlika, možete biti u predsjedništvu Europskog parlamenta. I eurozastupnici to rade i tako što se što surađuju, što se upoznaju i to isto kao u školskom odboru, u sportskom odboru, to nije ništa složenije od toga, samo se radi ovdje o većem mjestu, o većim brojevima, o puno različitih jezika. A koji su naši ciljevi? Pa svi su oni jasni, mi želimo imati bolju Europu. I tu bolju Europu ne želimo samo za ovu generaciju, već i za buduće generacije, a za to će nam trebati vaša pomoć. Hvala vam.